Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku na temu situacije u Eritreji. A sada će u ime potpredsjednice komisije i visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku riječ uzeti ministrica Žanin Henis Plašert u ime vijeća. Izvolite. Hvala predsjedniče. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, da, uistinu je važno da možemo razmijeniti mišljenja vezano uz situaciju u Eritreji, mala zemlja na Afričkom rogu i dalje je u naslovnicama novina zbog činjenice da eh, svakoga mjeseca mnogi ljudi napuštaju tu zemlju i pokušavaju doći do Europe gdje će ostvariti bolji život, bolje prilike za zapošljavanje bez političke represije. Danas brine porast u e, broju kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Poštivanje ljudskih prava temeljno je načelo europske vanjske politike i da, to je sastavni dio našeg političkog dijaloga koji vodimo sa vladama diljem svijeta što uključuje i E, vlasti u Eritreji. Kroz taj dijalog, no isto tako u javnosti, mi smo postavili pitanje kršenja ljudskih prava i naglasili da Eritreja mora poštivati temeljna ljudska prava. Također smo zatražili konkretne mjere kao što je oslobađanje pritvorenika koji su od 2000 Prve godine e, zadržani, uključujući gospodina Davita Isaka, državljanina Eritreje. Nastavit ćemo to raditi na svim razinama i u svakoj prilici. Europska unija je također pokrenula pitanje vezano u stanje ljudskih prava u Eritreji na međunarodnim forumima, posebno na sastancima Vijeća za ljudska prava UN-a. Također smo apelirali na Eritreju da surađuje sa posebnim povjerenstvom za Eritreju. Htjela bih naglasiti da smatramo da i dalje trebamo e, surađivati sa ovom zemljom. Dakle, trebamo imati kritičku suradnju što omogućuje da se e, naglase potreba za promjenama i poboljšanjima u raznim područjima. To nam isto tako daje mogućnost da Inzistiramo na potrebu da se poštuju međunarodni standardi u području ljudskih prava. Izolacija ne pomaže u ovakvim situacijama, odnosno vrlo rijetko to slučaj. Postoji još jedan drugi razlog iz kojeg smatramo da je e, kritička suradnja sa ovom zemljom korisna, to je e, borba protiv siromaštva. Neovisno o prirodi političkog režima, Europska unija je predana u tome da pomaže poboljšanju životnih uvjeta e, tamošnjeg stanovništva kroz razvojnu pomoć. Međutim, e, ništa se ne radi na tome da se smanji pritisak na njihovo stanovništvo. Oni se sada suočavaju sa nedostatkom gospodarskih prilika i nedostatkom hrane. Isto tako njihov očaj se e, dovodi do toga da velik broj mladih ljudi pokušavaju pobjeći iz te zemlje vrlo često kreću na opasan put prema Europi, nezakonitim rutama i laka su meta za krijumčare. Upravo iz tog razloga Europska razvojna pomoć iz Europskog razvojnog fonda e, može pomoći socijalnom i ekonomskom razvoju Eritreje. Taj program predviđa e, povećanje energetskim izvorima, podrže e, ekonomsko upravljanje, što bi trebalo potaknuti gospodarski rast i stvaranje novih radnih mjesta. Temeljem programa EDF-a također se predviđaju i mjere za poboljšanje stanja ljudskih prava u toj zemlji. Postoji još jedan treći element koji moramo uzeti u obzir, a to je da ova zemlja ima strateški položaj na Afričkom rogu, na granici sa Sudanom, Džibutijem i Etiopijom, kao i na Crvenim morem, koji daje pristup Arapskom poluotoku. Mirna eh, miroljubiva Eritreja koja poštuje susjedne zemlje pozitivno će utjecati na sveopći kontekst u toj regiji. Sukob u Jemenu, tenzije u arapskom svijetu mijenjaju dinamiku na afričkom rogu, a naša e, kritička angažiranost trebala bi se sagledati i u tom regionalnom kontekstu. Politika izolacije nije dala rezultate. Izravna pomoć Europske unije za poboljšanje životnih uvjeta stanovništva također čini te ljude manje sklonima radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu. U tom kontekstu želimo surađivati s Eritrejom i na taj način doprinijeti regionalnom miru i stabilnosti. Predsjedniče, dopustite mi da zaključim rekavši e, nekoliko riječi o pitanju migracija i izbjeglica. Konstantni odljev izbjeglica i migranata iz Eritreje veliki je izazov. Eritreja je ključna, jedna od ključnih zemalja iz koje dolaze izbjeglice. Tražitelji azila uglavnom dobivaju međunarodnu zaštitu u Europskoj uniji, dakle ta stopa je vrlo visoka. Eritreja je također aktivan partner u kartumskom procesu koji se između ostaloga bavi i pitanjem ljudskih prava kao i pitanjem migracija i upravljanja granicama. Raspravljanjem e, stanja ljudskih prava i poboljšavanjem životnih uvjeta ljudi u Eritreji, naš angažman trebao bi riješiti neke od čimbenika koje te ljudi tjeraju na e, emigriranje. Htjela bih jasno reći da mi surađujemo s Eritrejom zbog e, eritrejskih građana. Htjela bih to još jedanput istaknuti i da, takav pristup je i u našem interesu. To je jedini način da se stvari pokušaju pokrenuti u pravom smjeru, bilo da je riječ o Eritreji ili drugdje. Dakle, angažman koji je kritički usmjeren, a temelji se na dobrom razumijevanju e, dinamike i procesa, pragmatičan je način da se promiču pozitivne promjene. Hvala. Hvala lijepa. Hvala ministrice. Sada riječ ima predsjednici klubova zastupnika. U ime kluba zastupnika Davor Ivo ima riječ. Na izvolite. prošle godine imali smo u ovom domu raspravu o Eritreji. Uglavnom su sve političke grupe bile skeptične prema ideji komisije o davanju razvojne pomoći te tražili od komisije da ukoliko do toga i dođe da se ta suradnja mora fokusirati na pitanja dobre vladavine i poštivanja ljudskih prava jer je upravo sustavno kršenje ljudskih prava od strane diktatorskog režima razlog zbog kojeg ljudi bježe iz eritreje u europu. program koji je nedugo nakon toga e, predložila komisija fokusira se na ulaganje u energetici te malim dijelom u učinkovito upravljanje u energetskom sektoru te stoga nije reflektirao zaključke naše rasprave u parlamentu. zastupnici odbora za razvoj dali smo negativnu preporuku za njegovo usvajanje no preporuka odbora za razvoj je također ignorirana prijedlog komisije gotovo nepromijenjen jednoglasno usvojen na sjednici odbora edf a. zato posebno želim istaknuti paragraf naše zajedničke rezolucije u kojem pozivamo na međuinstitucionalni sporazum obvezujuće prirode a kojim će se bolje urediti nadzor parlamenta nad europskim razvojnim fondom. hvala vam. Uh, Hvala vam lijepa. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče, ministrice. Mislim da je dobro što se danas govori o temi Eritreja, jer je situacija u pogledu ljudskih prava u toj zemlji katastrofalna. Samo trebate pročitati izvješće Amnesty Internationala. Imamo tisuće političkih zatvorenika, čije članove obitelji se uopće ne informira o tome što se događa u tim zatvorima i kakvo je stanje onih koji su uhićeni. Mislim da se isto tako moramo govoriti o tome da uvijek iznova se opravdava to izvanredno stanje, govori se imamo problema sa Etiopijom i zato smo mi stalno u nekom ratnom stanju. E, zemlja ima 5 milijuna stanovnika, 300 tisuća njih je u vojsci, 400 tisuća je pobjeglo iz Eritreje, gotovo svaki deseti stanovnik je napustio zemlju, što ukazuje na to koliko je dramatična situacija. Imamo jednu šansu kao Europska unija da kroz projekte i jače utječemo na tu situaciju. I samo uvijek iznova reći da je teška situacija u pogledu ljudskih prava je premalo. Moramo tu e, puno više zahtijevati od Eritreje mi kao parlament Eh, želimo više sudjelovati u odlukama eh, vijeća i komisije jer ovako kako se do sada obhodilo prema parlamentu to zasigurno ne pomaže, a ne pomaže ni ljudima u Eritreji. Hvala vam lijepa. Eh, Hvala lijepa gospodine Neuser. Sada gospodin Mark Demesmeker za EKR. Er. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Gospođo ministrice, postoji stvarna potreba da se bavimo situacijom i ljudima u Eritreji. Međutim, odluka da se značajno poveća europski paket pomoći Eritreji, velika je greška u prosudbi. To je nešto što se protivi stajalištu ovoga saziva Europskog parlamenta. Imali smo prilike čuti da je to nešto što je usmjereno na ekonomsku situaciju u zemlji, ali to je pogrešno. Mislim da se trenutačno ignorira stvarna patnja eritrejskog naroda. Činjenica jest da se radi o zemlji koja je zapravo otvoreni zatvor u kojem ljudi žive u stalnome strahu, mučenja, pogubljenja, izostanak, potpuni izostanak slobode govora, e, izostanak slobode vjeroispovijesti, regrutiranje djece e, kao vojnih snaga od strane režima, e, apsolutna neizvjesnost što se tiče budućeg razvoja događaja, sve to zapravo predstavlja jedan širi kontekst kršenja ljudskih prava i možemo vidjeti da vlasti zapravo ne čine mnogo da bi poboljšale e, život svojeg naroda. Mislim da im se ne može davati više novca dok se ovakva praksa ne zaustavi. Želimo li zaista to činiti? Meni se čini da ovaj novac nije povezan s ispunjenjem konkretnih ciljeva i nije povezan sa ciljem ispunjenja poštovanja ljudskih prava mnogi izbjeglice koji pokušavaju pronaći novi dom negdje drugdje ne uspijevaju zašto zato što ih vlasti špioniraju. čak i kada napuste eritreju i dođu u europu boje se učiniti bilo kakav i iole pogrešan korak kako ne bi doveli u opasnost svoju obitelj ujedinjeni narodi pogrenuli su istragu eeas je toga svjestan. Gospođo ministrice, sada treba biti realan, treba djelovati i treba biti odlučan. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime Aldea Beatriz Becera Bastrečeja. Dvije minute, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Gospođo Henis Plašer. Jutros smo razgovarali o sporazumu između Turske i Europske unije koji je pravno upitan. A sada smo došli do teme koja nam je uistinu velika sramota i mislim ruši našu vjerodostojnost. Jednostavno se nespretno nosimo e, priljevom izbjeglica e, koji je sve veći u Europskoj uniji, a i ovo je samo još jedna mjera koja ovom cilju upravljanja e, izbjegličkim tokom ne čini uslugu. Sve veći broj ljudi dolazi u Europu i nastoji tu pronaći utočište i zatražiti azil. Danas razgovaramo o 200 milijuna e, koji će se dati trekom sljedećih pet godina eritrejskoj vladi, ali hoće li se to zaista iskoristiti na način koji će spriječiti da Eritrejci napuštaju svoju zemlju? Ne možemo dati taj novac ako vlada Eritreje ne da nekakva jamstva da će poštovati ljudska prava i ako nastavi i dalje kršiti ljudska prava na ovaj način. Odbor za razvoj je prošlog studenog u ovome parlamentu vrlo jasno poslao poruku EDF-u i rekao da nacionalni indikativni program ne bi trebao biti usvojen zato što novac koji će se odvojiti u sklopu tog programa neće biti iskorišten za potrebe za koje je namijenjen. Međutim, to mišljenje je u potpunosti izignorirano. Sada je istražni odbor UN-a rekao da se zapravo obvezna vojna služba koristi za zastrašivanje stanovništva. Moramo se pobrnuti da obveze koje je Eritreja preuzela uistinu budu ispunjene. Također moramo E, se pobrinuti da obvezni vojni rok bude ograničen na maksimalno 18 mjeseci, što sada nije slučaj. Mora se pronaći način da se zajamči da porezni obveznici Europske unije neće plaćati e, najgoreg diktatora e, u povijesti čovječanstva ili jednog od. Moramo se uistinu pobrinuti da ovaj novac pomaže rješavanju problema u toj siromašnoj zemlji. Moramo oprezno raspolagati novcem i moramo se pobrinuti da svi uvjeti kao i ljudska prava budu ispoštovani. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime GUE NGL gospođa Marie-Christine Veržija dvije minute. Ispričavam se jednu minutu. Isprika šteta, minuta, izvolite. Pa rado bih govorila dvije minute da mogu. Kao prvo želim eh, uputiti čestitke na ovoj rezoluciji koja je prva takva od 2004. godine. Pogledamo li što je Eritreja, vidimo da je to otvoreni zatvor. To je jednostavno mjesto na kojem se ljudi skrivaju kako bi izbjegli neograničeni vojni rok, gdje ih se reketira, gdje ih se neprestano izvrgava nasilju. Možemo vidjeti da su e, u potpunosti prekinuti odnosi sa UN-om i drugim međunarodnim organizacijama. Kamo ide pomoć Europske unije? Nema apsolutno nikakvog državnog aparata osim onog koji se brine za održavanje represije i takozvane sigurnosti. Kako pomoći narodu? Kako se uopće može e, realizirati projekte elektrifikacije kada znamo da ne postoji nacionalna mreža koja bi e, mogla biti iskorištena u te svrhe? E, kako uopće osigurati da ovo ima nekakav utjecaj na bolji život naroda u Eritreji? Kakva jamstva možemo dati izbjeglicama kada govorimo o tome da Europska unija zapravo želi davati obuku e, graničnoj straži Eritreje koju UN optužuje za krijumčarenje ljudi. Bojim se da ovo neće pomoći smanjivanju tenzija u regiji, već e, će imati upravo suprotne rezultate. Hvala vam lijepa. Sada u ime zelenih, gospođa Judith Sargentini. Izvolite, imate minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Nikad prije nismo imali situaciju gdje je jednoglasno usvojen razvojni program vezan uz neku zemlju. Mi smo imali vrlo jasno mišljenje od prošle studenoga koje nije uzeto u obzir. I govori se o programu od 200 milijuna eura koji će se rasporediti na sljedećih pet godina. Čuli smo argumente da se zapravo radi o sprečavanju nezakonite migracije, ali moramo imati na umu da se ovdje ne radi o nezakonitim migrantima, već o izbjeglicama. Ljudi napuštaju rog Afrike zato što gladuju. Napuštaju rog Afrike zato što se boje. Prolaze kroz vrlo, vrlo težak put. Kao prvo, moraju proći eritresku graničnu stražu koja puca bez pitanja i ne vodi računa o tuđem životu. Nakon toga moraju proći kroz Saharu, moraju se suočiti sa oštrim ucjenama kako bi uopće mogli doći do prijevoza dalje. Gospodine predsjedatelju, mi trebamo dijalog, to je točno, ali taj dijalog ne može biti isti poput onoga e, koji smo imali s Turskom, a to je da platimo za graničnu kontrolu. Hvala. A sada Mike Hukem u ime fdd Minuta, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Iako se radi o zemlji od samo 6 milijuna ljudi, Eritrejci su druga najveća etnička skupina u trenutačnoj migracijskoj krizi. Veliki broj njih traži siguran prolaz u Ujedinjeno kraljevstvo. Veliki dio tog problema povezan je sa diktaturom u toj e, zemlji koja je vojna diktatura i koja nameće među ostalim oblicima nepravednog postupanja neograničeni obvezni vojni rok i uopće mi nije jasno zašto je Europska unija smatrala da je potrebno dati poticaj, dati financijsku injekciju despotskim vlastima Eritreje na ovaj način pod krinkom pomoći za ekonomski razvoj. Radi se samo o još jednom primjeru gdje Europska unija slijepo srlja trošeći novac poreznih obveznika, a ne razumije koji su stvarni uzroci ove tragedije i kakve bi mogle biti posljedice. Hvala lijepa. Gospodin Bogdan Venta, minuta, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Činjenice da je Eritreja 1993. godine izborila svoju neovisnost dala nam je nadu da će se ipak e, dogoditi da ta zemlja uspostavi vladavinu prava, postane neovisnom i postane uređenom demokratskom zemljom. Međutim, to se nije dogodilo. U toj zemlji nikada nisu održani nikakvi demokratski izbori. Radi se o totalitarnom režimu. Nema nikakve demokracije, ekonomski razvoj je na nuli, a vrlo e, opasna situacija dovela je do masovne migracije migracije. 5000 ljudi napušta zemlju svaki mjesec, tako barem govore neke procjene. Kada govorimo o razvojnom programu koji je donesen za Eritreju, rečeno je da bi taj program trebao pomoći građanima, ali čak i ako to uspije, to će biti u vrlo kratkom vremenskom roku. Možda može djelomično smanjiti siromaštvo, ali svakako neće riješiti dubinske korijenite probleme koji postoje u Eritreji zbog kojih dolazi do ove situacije. Izuzetno je važno da se strukturne reforme provedu što prije. Hvala. Linda McCammon, minuta i pol, izvolite. Gospođo ministrice, kao predsjednica odbora za razvoj ponosa sam na čitav niz naših razvojnih politika. Odluka ministara i komisije da e, donese ovaj nacionalni indikativni program nije jedna od tih razvojnih odluka. E, strašno je da donesena takva odluka usprkos e, očajnoj situaciji s poštovanjem ljudskih prava u Eritreji. Naime, Europski parlament je jednoglasno zatražio da se ne donosi nikakva odluka o novom razvojnom e, e, programu dok se ne održi dodatna rasprava s ministrima. Međutim, ta je odluka donesena i ne samo da Europski parlament e, u nije uopće imao prilike vidjeti da se njegova odluka poštuje ne samo da je ta odluka bila u potpunosti ignorirana već e, istovremeno europski parlament nije dobio niti službenu obavijest o onome što je potpisano mislim da je to zaista e, strašno zato što će europski parlament biti uključen e, u procese koji će se ticati godišnjih izvještaja i godišnjih procjena o trošenju sredstava E, prema ovim podacima možemo vidjeti da više od 80% ovih sredstava odlazi na energetiku, ali mene zanima kome taj novac odlazi. Nema privatnog sektora, nema energetskog sektora. Tko će taj novac trošiti i za što? Činjenica da je vrlo mali dio toga usmjeren na druge ciljeve čini me još više skeptičnom. Činjenica jest također da je broj izbjeglica sve veći, a ja bih željela da u mojoj zemlji zapravo pada. E, ti ljudi nisu e, migranti oni su izbjeglice koji bježe od zastrašujuće političke situacije mislim da ne smijemo ni na koji način povezivati naš odnos s eritrejom i smanjivanje broja izbjeglica iz te zemlje hvala lijepa hvala lijepa Gospođo McKevin, prihvaćate li plavi karton? Od gospodina Vježdovskog? Da? Ne? Da? U redu. Izvolite. Gospodže mekaven možda ste u pravu kad kažete da pomoć za Eritreju neće završiti u pravim rukama i da neće biti nikakvih socijalnih prednosti ali kakvi su vaši zaključci? Imate li kakvih pozitivnih napomena koje biste mogli vezati uz e, taj novac koji ide e, u Eritreju? Možete li nam dati nekakvo pozitivno rješenje umjesto kritike? Kako se može kontrolirati te rashode? Koji je vaš koncept koji bi bio dobar za ovu situaciju? Hvala lijepa. Vrlo je teško ulaziti u dijalog sa vladom koja provodi takvu zastrašujuću politiku nepoštovanja ljudskih prava. Ja nisam za davanje razvojnih e, programa ili programa pomoći takvoj vladi. Ono o čemu sada razgovaramo je zapravo okvir. Još uvijek nije dan nikakav novac, ali prije nego što se dostavi bilo kakav novac, mislim da treba Europski parlament u potpunosti uključiti u proces. To je ono što ja tražim. Hvala. A sada? Gospođa Lola Sanchez Caldentej. Minuta, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Europska unija potpisala je sporazum prema kojoj će Eritreja dobiti 250 milijuna eura koji su namijenjeni prvenstveno za projekte u području energetike. Međutim, e, to zapravo neće dovesti do smanjivanja siromašna i zapravo će taj novac otići europskim multinacionalnim kompanijama i korumpiranim ljudima. Potpisali smo sporazum sa Eritrejom e, taj e, sporazum je dio jednog paketa sporazuma koji je potpisan i sa drugim zemljama u regiji sastavni dio kartumskog procesa eritreja je zemlja u kojoj vlada diktatura gdje se sustavno krše ljudska prava 20% ljudi koji prelaze Mediteran zapravo dolaze iz Eritreje. Dakle, svaki peti e, je iz Eritreje zato što pokušava pobjeći iz tog režima. I ovo je, moram reći, vrlo cinično. Davati legitimitet diktaturi samo zato da bismo eh, išli eh, niz dlaku našim sigurnosnim interesima nije nešto što treba činiti. Ne možemo istovremeno zatvarati oči pred dramatičnom situacijom u kojoj se nalaze ljudi koji žive u tom režimu i ne možemo nastaviti financirati tiranske korumpirane vlade. Hvala. Gospodin Massimo Castaldo, minuta, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dijalog o vanjskoj politici uvijek je od ključne važnosti i Odabir sugovornika u takvom dijalogu posebice je važan. Naši sugovornici u Eritreji nisu pretjerano vjerodostojni. Osim e, problema koji su već spomenuti, treba imati na umu da je posebno veliki problem obvezni vojni rok koji se nameće čak i maloljetnicima koji pokušavaju pobjeći kroz Sudan i Libiju ako ih proizvoljno ne zadržavaju predstavnici vlasti koji ih drže ili kao političke zatvorenike ili ih muče e, ili se na njime doživljavaju na druge načine. E, imati nekakvu vrstu zaklade ili davati novac je u redu, ali samo ako vidimo da se poštuju uvjeti pod kojima je taj novac odobren, a to trenutačno ne možemo vidjeti. Želimo dati podršku eritreskom narodu da se izvuče iz siromaštva koje je jedan od pokretača masovnog e, izbjeglištva. Međutim, to nije nešto što ćemo napraviti na ovaj način. Koga želimo danas braniti? Ovaj parlament ima vrlo jasno stajalište. Ono što parlament želi braniti jest narod Eritreje i vječe to treba uzeti u obzir. Hvala. Gospodin Moris Ponga, minutu izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Situacija u Eritreji je kritična. Svakog mjeseca na tisuće Eritrejaca bježe iz zemlje zbog toga što su žrtve kršenja ljudskih prava. Izvješće istrage Ujedinjenih naroda jasno ukazuje na to kao izvješće posebnog izvjetitelja Ujedinjenih naroda o situaciji s ljudskim pravima u Eritreji. Oba izvješća su vrlo zabrinjavajuća. Europska komisija i vijeće znaju za ta e, brojna kršenja ljudskih prava u Eritreji. U okviru demokratske E, potpore koje želimo dati u skladu s nacionalnim indikativnim programom trebamo o tome voditi računa. Žao nam je što preporuke našeg odbora nisu saslušane. Očuvanje ljudskih prava jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije i moramo inzistirati na tome da se to poštuje. Europska unija treba biti na strani eritreskog naroda i za to je ključno da postoji jasna kontrola nad slučajevima kršenja ljudskih prava te da se učini sve što je u našoj moći kako bi se tom kršenju ljudskih prava stalo na kraj. Hvala. Hvala lijepo gospodine zastupniče. Prihvaćate li plavi karton od gospodina Sanija? Gospodin Sani, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine zastupniče, govorili ste o ljudskim pravima i rekli ste da su ljudska prava jedna od temeljnih vrijednosti, iako je više ljudi ovdje zapravo kao glavnom problemu govorilo o korupciji. Naime, činjenica jest da će sav nomad, sva potpora koja dolazi iz Europske unije završiti prema mišljenjima nekih u rukama vlasti, a neće doći do naroda. Što vi mislite, e, je li situacija zaista takva ili su problem, uvjetno rečeno, samo ljudska prava? Dakle, pitam e, vezano uz e, uvjete koji se postavljaju za dobivanje pomoći. Hvala. Hvala. Ja samo želim reći da eritrejska vlada treba odigrati svoju ulogu u borbi protiv kršenja ljudskih prava, a na našem je parlamentu da postavljamo uvjete pod kojima se daje pomoć Eritreji. Hvala. Hvala lijepa. Eh, eh, Gospodin diputado Enrique Guerrero Salom, imate minutu i pol. Zahvaljujem. Ministrice, Kamo jutra smo imali dugu raspravu u parlamentu u pogledu izbjegličke krize Evropske unije i mislim da uistinu možemo reći da Eritreja možda nije primarni fokus kada govorimo o izbjeglicama, govorimo o Siriji, Iraku i drugim zemljama i te zone. Međutim, e, tu je značajan doprinos Eritreje. 400 tisuća izbjeglica. E, to je u stvari 9% stanovništva i 5000 svaki dan napušta Eritreju, svaki dan. I svi ti ljudi doprinose broju izbjeglica diljem svijeta. Zato ukupno gledajući diljem svijeta imamo tu 16 milijuna ljudi. A to je usporedivo e, sa zemljama sa velikim brojem stanovništva. E, kada govorimo o Eritreji, imamo progon vlastitih građana, progon e, nevladinih organizacija, e, problemi sa temeljnim pravima, ljudskim pravima, problemi u pogledu mučenja. Dakle, mi se uistinu tu moramo angažirati, moramo to učiniti na jedan ključan način, stoga treba uvjetovati ovu pomoć, to znači da Eritreja mora rješavati te probleme. Dodatno tome bih ponovio ono što je rekao predsjednik mog odbora. Parlament ne želi biti ignoriran u procesu suradnje. Kada govorimo o suradnji sa Eritrejom ne želimo da nas se to ignorira, već želimo biti aktivnim dijelom toga. Hvala vam lijepa. sada gospođa Marija Gabriel, jedna minuta. Hvala predsjedniče ministrice. Situacija u Eritreji i naši odnosi s tom zemljom savršeno ilustriraju o čemu se ovdje radi za Europsku uniju. Kao prvo radi se o dosljednosti njezine politike ljudskim pravima i migracijama, a s druge strane kako postići da naši instrumenti ne budu samo instrumenti za vršenje pritiska, nego i poluga koja bi omogućila demokratizaciju i poštivanje ljudskih prava u toj zemlji. Želim spomenuti dvije stvari. Trebamo bolje iskoristiti Europski razvojni fond. Ovaj parlament je već uputio apele kako bi e, nacionalni indikativni program, posebno u području upravljanja, e, pomogao da se ide u smjeru europske vanjske politike te da se osnuje, odnosno uspostavi Eritreja koja bi bila stabilnija. U ovom e, današnjem kontekstu 2014. godine e, drugi najveći broj ljudi koji su došli u Italiju bili su Eritrejci nakon Sirijaca. U sklopu sporazuma iz Kotonu moramo se bolje mobilizirati kako bismo pronašli rješenje e, koje bi išlo u korist eritrejcima i poštivanju njihovih temeljnih prava. Da, Eritreja je konkretan primjer da se možemo mobilizirati. Hvala vam na pozornosti. Na francuskom Ja, Dziękuję, a przy okazji witam, Zahvaljujem. Istovremeno bih želio pozdraviti izaslanstva iz sindikata Solidarnošć. Oni su na galeriji posjetitelja i želimo se najsrdačnije pozdraviti. A sada gospođa Ana Gomeš, minutu i pol. Zahvaljujem. Sustavno kršenje ljudskih prava u Eritreji i da beskonačno dugo služenje u vojsci što dovodi ljude u situaciju ropstva je razlog zašto Eritrejci napuštaju svoje zemlje da za Europu. 9% stanovništva je to već učinilo. Eritreja nije država koja funkcionira, nema nacionalni proračun, nezavisne medije, nevladine organizacije, i to još u 2011. ali Evropska unija je odlučila o jednom razvojnom planu za 200 u iznosu 200 milijuna koja će ići vladi Afeverkija, a i dalje imamo izbjeglice mi trebamo razmisliti o tome kako se može promijeniti položaj stanovništva, kakva jamstva može komisija ponuditi da taj program kao dio Europskog razvojnog fonda će uopće biti od koristi. Europski parlament je protiv toga. Tu nemamo nikakav demokratski nadzor. Dakle, kako možemo osigurati da se to ne koristi, da se skupa ne završi u korupnim rukama i za ucjenu ljudi. Kod misije moramo stvari komisija mora tražiti demokratsku reformu, projekte koje financira Europska unija moraju strogo kontrolirati nezavisna tijela. E, mora se dozvoliti pristup posebnih izvjestitelja i nevladinih organizacija na terenu. Hvala lijepa. A sada gospodin Joachim Celer, izvolite jednu minutu. Zahvaljujem. Svakodnevno e, ljudi bježe iz Eritrene zato što je tamo rat, već zato što je predsjednik Afeverki tamo spostavio diktaturu koja im oduzima život, međutim to e, ne spriječava komisiju da za novi nacionalni indikativni program izdvoji 200 milijuna E, iz 11. E, Europskog razvojnog fonda, od toga 20 milijuna za dobro upravljanje. To je kao neki loš vic. E, trebamo imati na umu da već prije je određeni iznos bio određen za Eritreju što nije dovelo do nikakvih rezultata. 2014. smo čuli od europske delegacije iz Eritreje da se taj novac uopće ne može E, iskoristiti što ne sprečava komisiju da opet novi novac stavi na raspolaganje. E, ovdje imamo jedan slučaj gdje vidimo da Europski razvojni fond uistinu treba doći pod nadzor Europskog parlamenta jer mi samo možemo to odrediti na pravi način. Hvala lijepa. A sada gospođa Marita Ulfskog, jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem vam gospodine predsjedniče i ministrice i vama zahvaljujem. 281 dan je e, švedski novinar David Izak u zatvoru. 5281 dan, to je više od 14 e, dana nesigurnosti za njegovu obitelj. On je jedini građanin Europske unije koji je trenutno zarobljen u toj zemlji zbog svog mišljenja, nalazi se u jedinstvenom položaju, imamo to i čitav niz drugih novinara i političkih zatvorenika koji su isto suočeni sa problemima, napada se sloboda mišljenja. I tu smo čuli mišljenje posebnog povjerenika. Sustavno se krše prava ljudi u toj zemlji i imamo jednu vrlo, vrlo dugu listu svih problema. Kada govorimo o vanjskoj politici, mi želimo promovirati demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava, temeljne slobode, to je jedna od naših misija i zasigurno to moramo moći primijeniti i na naš odnos sa Eritrejom. Ja pozdravljam ovu rezoluciju, ali zanima me što se tu uistinu želi učiniti vezano uz pitanje gospodina Isaka. Gospodin Lars Adaktuson, jedna minuta, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Htio bih vam zahvaliti na odličnoj rezoluciji, dobro napisanoj u pogledu situacije u Eritreji. Htio bih vam se zahvaliti na podršci koju ste mi dali vezano gospodina Davida Izaka koji se nalazi u zatvoru Eritreji već više od 14 godina sada i to pod strašnim uvjetima. Jedini razlog zašto je on zatočen je da se borio za ljudska prava. Dakle, činjenica da Europski parlament sada traži da ga se odmah pusti, da se sve političke zatvornike odmah pusti je vrlo važno. Istovremeno moramo više toga učiniti. To kršenje ljudskih prava. Ako se to nastavi nekažnjeno, onda to mora imati isto tako posljedice kada govorimo o našoj suradnji sa tom zemljom to da Europska unija bez ikakvih uvjeta samo isplaćuje novac je jednostavno neprihvatljivo. Moramo tu postaviti određene uvjete. Pušteni Davida Isaka, ljudska prava je nešto što je vrlo važno što se tiče drugih političkih zatvorenika i njih moraju pustiti. Moramo e, u istinu se suočiti sa e, činjenicom da je Eritreja nažalost korumpirana država. sada gospodin e, Doru Klaudijan Fruzulika, jednu minutu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Da, odlično govorite rumunjski. Dame i gospodo, Europska unija je zaključila ponovno pomoći kroz nacionalni indikativni program. Već je netko spomenuo 200 milijuna eura iako radna skupina A odbora iz Europskog parlamenta kojem ja predsjedam je zatražila da se ne usvoji taj program. Dakle, očigledno se jednostavno ne uzima obzir mišljenje parlamenta. I to se može objasniti kod situaciju ljudskih u pogledu ljudskih prava Eritreje tamo imamo groznu situaciju. Mm, građane se uhićuje i to iz različitih razloga, nevjerojatnih razloga. Novinari su ugroženi, onda imamo tu taj vojni rok. Ljudi jednostavno bježe iz zemlje. Eritrejci su već najveća skupina izbjeglica u Europi. Uopće se ne uzima u obzir naš apel prema komisiji. Mi želimo da smo uzu u obzir naše preporuke. Zahvaljujem zastupniku fruzuliki A sada spontano javljanje za riječ. Brian Heiss, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ja se nadam da ću moći uskoro posjetiti Eritreju i to sa jednom irskim nevladinom organizacijom Vita i nadam se da ću moći prenijeti poruku rezolucije u Eritreju. Nadamo se da će sutra ta rezolucija biti usvojena. Mi moramo osigurati poštivanje ljudskih prava i to pogotovo u uvjetima kad imamo takvu korupciju u Eritreji. Ali isto tako moramo osigurati da građani Evropske unije i njihovo financiranje financiranje mm, uistinu dođe u ruke stanovništva Eritreje, a ne nikog drugog. Ja mislim da ta snažna poruka vama, ministrice, komisiji, predsjedništvu, vijeću, je da to mora biti taj uvjet, e, dakle da mi kao građani Europske unije e, ulažemo u Eritreju i druge dijelove svijeta, da se mora poštivati ljudsko pravo i moramo osigurati da vlada tamo e, prihvati to bona fide. I imamo dakle tu taj prijedlog i mislimo da isto mora doći do napretka u pogledu gospodina Davita Isaka i njegovog zatočenja i moramo osigurati da sredstva Europske unije koje do moraju biti na korist ništa i nikog drugog. E, gospodin Nikola Kaputo, jedna minuta, izvolite. Zahvaljujem. Eritreje e, je zemlja porijekla velikog broja izbjeglica koje dolaze u Europu u skladu sa nevladinim organizacijama. Znamo da oni e, odlaze zbog problema u pogledu ljudskih prava i izvješće Europske unije pojašnjava isto tako da se koriste zatvori u susjednim zemljama potpuno ignoriranje ljudskih e, prava je prisutno, a s obzirom na strašne uvjete u zemlji, Amnesty International zamola čitav niz zemalja da prestanu vraćati Eritrejce. To je jedna tema koja je isto tako spomenuta e, tijekom samita između Europske unije i Turske. Europska unija mora vrlo brzo riješiti taj problem tijekova izbjeglica i moramo osigurati e, da sav novac koji ide u Eritreju mora biti povezan sa poboljšanjem situacije u pogledu ljudskih prava. Gospodin Notis Marijas, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Mm, u skladu sa jedinim narodima znamo da imamo tešku povredu ljudskih prava u Eritreji još od 93. trebalo doći do demokratskih izbora, već godinama imamo diktaturu. Gotovo 10% stanovništva je napustilo zemlju zbog strašnih uvjeta u njoj. Stalno se ograničavaju slobode u pogledu e, religije, izražavanja mišljenja, imamo tu još i mučenja, e, krše se prava, a Evropska unija mora doprinijeti tome da se razvije jedan demokratski model upravljanja zemljom i osuditi kršenje ljudskih prava i isto tako ukazati na to koje je povezanost između korupcije i vlade. Te nejednakosti i siromaštvo u regiji je nešto protiv čega se treba boriti. Zahvaljujem. sada gospodin Ivan Jakovčić, izvolite. Zastupnik, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Eritreja, zemlja u kojoj su najgora kršenja ljudskih prava, gdje imamo oblike ropstva, gdje nemamo naravno niti slobode na religiju, da ne govorimo o nasilju nad ženama, o lgbt zajednici i njihovim pravima naravno uopće nema govora o zatvaranju naših kolega zastupnika o zatvaranju naših europljana u eritreji i sve ono što smo čuli. da li treba pomoći eritreji? na kraju da treba pomoći eritreji. svi mi ovdje kažemo trebamo pomoći na način da fond za razvoj usmjeri sredstva prema onome što će biti za građane eritreje. poštovana ministrice da li smo mi to sposobni napraviti? jamčimo si da će ti novci zaista tako završiti a ne u rukama diktatora jer inače pomoć nema nikakvog smisla. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Eritreja je zemlja koja je suočena sa čitavom nizom izazova, fiskalna nestabilnost, kršenje ljudskih prava i prisilno novačenje je dovelo do humanitarne krize. Eritreja je veliki izvor migracija, ljudi koji idu ka e, Europi. E, Eritreja je vrlo bitna zajedno sa Sudanom i Etiopijom i to moramo imati na umu. E, taj veliki broj izbjeglica se nalazi već i u Etiopiji, a Etiopija isto tako ima e, veliku ulogu u borbi protiv islamista. I imamo migracijsku krizu koja nastaje u Eritreji i trebamo ustvariti partnerstvo E, na taj način da se pozabavimo pitanjem na najbolji mogući način, kako za ljude na sjeveru Afrike, tako i ljude na Srednjem istoku i ovdje u Europi. Hvala vam lijepa. Uh, thank you very much um, now, uh, on... Uh, A sada gospođa, u ime gospođe Mogherini, gospođa Žanin, izvolite. Hvala predsjedniče. Kao što sam već istaknula u uvodnom dijelu na ovoj raspravi, ozbiljno smo zabrinuti zbog porasta u slučajevima kršenja ljudskih prava i mi o tome razgovaramo na svim sastancima u sklopu političkog dijaloga sa vladom. Također smo to pitanje pokrenuli i na međunarodnim forumima, posebno u sklopu Vijeća za ljudska prava UN-a. U sklopu 11. Europskog razvojnog eh, programa Europa će podržati dakle ovaj program što će omogućiti Europi da produbi dijalog u području ljudskih prava sa eritrejskom vladom. Europska unija želi uspostaviti partnerstvo s Eritrejom u duhu načela više za više, dakle riječ je o uvjetima koje Europska unija postavlja i u tom smislu smo naznačili eritrejskoj vladi da svi napori moraju biti popraćeni reformama i moraju se ticati e, učinkovite provedbe preporuka te reforma nacionalne službe. Temeljem nacionalnog indikativnog programa za razdoblje do 2016 e, su navedeni energetski projekti i to je preduvjet za povećanje E, dakle poljoprivredne produktivnosti i sigurnosti u opskrbi hranom. Ekonomsko upravljanje također će biti tema i predovjet za održivi gospodarski rast. Intervencije EU-a imat će za cilj podržati stanovništvo Eritreje, a cilj će biti smanjiti siromaštvo i poboljšati životne uvjete. Mjere za poboljšanje stanja ljudskih prava u Eritreji također su predviđene. Europska unija će nastaviti podržavati provedbu preporuka koje su formulirane Eritreji e, temeljem univerzalnog periodičkog izvješća UN-a. Što se tiče razvojne pomoći, a bilo je dosta komentara na tu temu, razvojna pomoć se provodi na temelju projekata koji su osmišljeni kako bi se zadovoljile potrebe evrops, e, eritrejskih stanovnika, to je otvaranje radnih mjesta, smanjenje siromaštva. Ne postoji potpora središnjoj vladi. Proces provedbe projekata vodi se na transparentan način e, u skladu sa pravilima Europske unije i razvojne pomoći i to svim fazama. Osim toga, svi projekti se prate temeljem europskih financijskih e, i revizorskih propisa. U više navrata je rečeno da će korist od e, ovih financijskih sredstava imati eritrejski narod. Želim još jedanput put naglasiti da se ne pruža pomoć središnjoj vladi. Svjesna sam činjenice, kao što je rečeno, e, zahtjevnog političkog konteksta u kojemu djelujemo kada surađujemo s Eritrejom. Mi ćemo revidirati naše e, djelovanje u redovnim vremenskim razmacima, ovisno o tome e, koliko je vlada ozbiljna i odlučna u reformi sustava. Visoka predstavnica Mogherini će nam podnijeti izvješće o tom napretku ili o izostanku napretka. Dakle, nije mi namjera ignorirati Europski parlament. Možete biti sigurni da ćemo mi dalje budno pratiti razvoj stanja ljudskih prava u Eritreji e, te ulogu te zemlje u regiji. Kao što sam rekla na početku, mi surađujemo s Eritrejom e, na dobrobit e, Eritrejaca, a daljnja izolacija te zemlje neće biti od koristi eritrejskom narodu, to je sigurno. Hvala vam predsjedniče. Hvala i vama ministrice. Ja sam primio zaprimio sam sedam prijedloga rezolucija po jednu od gotovo svakog kluba zastupnika i sada ću zaključiti ovu raspravu. Glasovanje će se održati